Dakle, danas imamo niz rezolucija na dnevnom redu. Jeste li spremni? Dakle, prva na redu je rezolucija o progonima boraca za ljudska prava u Azerbejdžanu. Započet ćemo sa amandmanom 1. Glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. E, gospodin Begeci, imate pitanje povrede poslovnika o ovoj rezoluciji? Izvolite. Da, moram se pozvati na poslovnik. Zanima me, mislite li poslati demokratski pozdrav škotskom narodu koji upravo sada glasaju za svoju neovisnost? Okay, um, the next vote. Dobro, sljedeće glasamo o amandmanu 2, dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. E, glasamo o cijeloj rezoluciji. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sljedeća točka dnevnog reda jest Rezolucija o Burundiju, slučaju Pierre Clavier na Bipe. To je zajednički prijedlog od rezolucije kojeg su predložili sedam klubova. Glasamo cijele rezolucije Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sljedeće. Kršenje ljudskih prava u Bangladešu. Zajednički prijedlog rezolucije šest klubova ga je predložilo. Glasamo o izvornom tekstu od stavka drugog, podijeljeno u dva dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasanje o cijeloj rezoluciji tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sljedeća rezolucija je o situaciji u Ukrajini i stanje odnosa između Europske unije i Rusije. Imamo zajednički prijedlog rezolucije, e, pet klubova ga je predložilo, počinjemo sa amandmanom četiri, imamo usmeni amandman, gospodin Oštrovićius. Izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedateljice, kolege, dame i gospodo. Ovaj amandman e, je više lingvističke naravi umjesto riječi can be e, predlažem da se umetne should be, dakle umjesto može, biti, trebalo bi biti. Dakle, rečenica je bila, naglašava se da bi trebalo doći do političkog rješenja ovog sukoba. E, da li je itko kolega protivan? Ne. Tada predlažemo da se glasa o amandmanu 4. E, trebali ste biti malo brži. Dakle, imali dovoljan broj osoba? Ukoliko ne, glasamo o amandmanu prema usmenom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prelazimo na stavak. Drugi amandman devet, Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 10 uz usmeni amandman. Gospodin Fleckenstein, izvolite, imate riječ. Ja, Frau Präsidentin, wir bitten darum, auch in Absprache... predsjedavajuća, u dogovoru sa drugim klubovima zastupnika molimo da na kraju u stavku 10 riječi na terenu budu zamijenjene riječima u Ukrajini. Da li se itko protivi? Ukoliko ne, glasamo o amandmanu uz usmeni amandman. Tko je za? Ispričavam se, radi se o poimeničnom glasovanju, dakle glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 2, stavak 17. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Amandman 11. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 3 dizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 1. Podijeljen u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? suzdržani, odbijeno. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti elektronički, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. prelazimo na 28. stavak podijeljeno u dva dijela. Prvi dio dizanjem ruku tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektronički, ispričavam se, nisam sigurna, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 7. Dizanjem ruku tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvojeno. Amandman 13. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 14. U dva dijela. Poimenično glasovanje prvi dio. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 8. Ponovno poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 5. Dizanjem ruku tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Glasamo o cijeloj rezoluciji. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvojeno. Prelazimo na sljedeću rezoluciju. E, reakcija Europske unije na izbijanje ebole. Imamo zajednički predlog rezolucija kojih je pet klubova predložilo i prije glasanja o cijeloj rezoluciji zastupnica Vonderstoh ima pitanje povrede poslovnika ili izjavu. Želim reći nešto već sa poslovnikom, a odnosi se na ovu rezoluciju. Sinoć u 20 sati smo tek dobili ovu rezoluciju za, i to na engleskom jeziku. 27 stranica na engleskom, sinoć u 8 sati. Danas u 12 sati o tome glasamo. Želim da uđe u zapisnik da to nije način kako se postupa sa ovim parlamentom. Hvala lijepa. primljeno je na znanje, no to eto, ima veze sa rokovima za klubove. Dakle, glasamo o cijeloj rezoluciji dizanjem ruku tko je za. Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prelazimo na rezoluciju o stanju u Iraku i Siriji te napadi Isisa i progon manjina. Glasamo o zajedničkom predlogu rezolucije. Prije svega predlažaju pet klubova. Počinjemo sa amandmanom 3. Dizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman četiri Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasamo o stavku 9, izvorni tekst podijeljen u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 10, ponovno dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio, za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 2, za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Glasamo o cijeloj rezoluciji. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. rezolucija o situaciji u Libiji, zajednički prijedlog rezolucije. Počinjemo sa amandmanom 3, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 4, za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 6, za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 5, za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodna odredba K podijeljena u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Cijela rezolucija tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na rezoluciju o Izraelu i Palestini nakon rata u Gazi i uloga EU-a. Gospodine Lamstorf, imate li pitanje u vezi s poslovom? pitanje za vas, gospođo potpredsjednice. Zašto glasamo najprije e, glasamo o rezoluciji jednog kluba zastupnika kad postoji zajednička rezolucija e, e, pučana socijalista i aldea a drugo pitanje želimo poimenično glasanje ograničiti samo na važna glasanja, a ovdje u rezoluciji ovog jednog kluba zastupnika se traži da se o svemu glasa poimenično. Nije mi jasno zašto. Hvala lijepa. Zabilježili smo to, ali znate odgovor na vaše pitanje. Ove se rezolucije, vrat, e, o njima se glasa po numeričkom redu, a poimenično glasanje nije u e, pravilima postupka. Tako da Najprije imamo prijedlog rezolucije Ujedinjene ljevice, imamo čitav niz poimeničnih e, glasovanja, tako da vas eto pozivam da počnete glasati. Paragraf 1, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Odbija se. Zatim stavak 3, e, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Stavak 4. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 5. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Da, izvolite. Gospođo predsjedateljica, zar ne možemo glasati e, u jednom bloku? Odjednom za sve. Um, is this? Da li se netko protivi? Da, onda ne možemo. Sljedeći je stavak 8, poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 10, točka D, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se stavak 10.d. E, glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno, odbija se stavak 10.f. F, glasanje je otvoreno, Glasanje je zatvoreno, odbija se stavak 10.i. točka I, e, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Imamo pitanje o pridržavanju poslovnika. Gospođa Veres. Gospođo, ispričavam se. Možda nemam dovoljno iskustva, ali imam jedno pitanje. kakvo je pravilo koje definira redoslijed glasanja po kojem idemo danas. Meni se čini i možda griješim, ali čini mi se da kad imamo kompromisnu rezoluciju koju je zajedno podnijelo nekoliko uh, klubova, da se o toj rezoluciji najprije glasa. I'm told that it's the rule Rečeno mi je da je to članak 123 stavak 4 u kojem stoji da zajednička rezolucija će biti zamijenjena zajedničkom rezolucijom, ali ne od one koje su podnijeli drugi odbori, političke skupine ili zastupnici. To je odgovor. Idemo na stavak 10.k. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak deset točka M. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Uvodna izjava E. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Uvodna izjava F, poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Uvodna izjava G, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Uvodna izjava I, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Glasanje o cijeloj rezoluciji, ponovno poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Sada prelazimo na prijedlog rezolucije koju, uh, je predloži, su predložili zeleni. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Bilo je očito. Prijedlog rezolucije koju je e, predložio EFDD, dizanjem ruku, tko je za, tko je protiv, odbija se. A sada dolazimo do zajedničkog prijedloga rezolucije koju je predložilo četiri, predložile četiri političke skupine. Počnemo sa amandmanom 5, poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 6, e, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 8. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 9. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman 1. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 10, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Amandman 10, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 11. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 12. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 13. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 14. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 15. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 16. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 17. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 2. Dizanjem ruku. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 4. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. I glasanje o cijeloj rezoluciji. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na lezoruciju o delegiranoj uredbi komisiji o e, Fidžiju, dakle o pristupu na Fidžiju. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Hvala vam kolege, a sada prelazimo na obrazloženje glasova. Za dvije minute.